Imam jednu najavu. Odbor IMKO je iznio prijedloge da neće izraziti protivljenje delegiranim aktima. To je najavljeno jučer Dakle, nema protivljenja. Unutar 24 sata koje je bilo na raspolaganju i prema članku 105 stavak 6 preporuka je, se smatra usvojenom. Ona će biti objavljena sutra 14. travnja u tekstovima koji su usvojeni. Ja esityslistalla on seuraavana neuvosto prema dnevnom redu. Sada idemo dalje.